sljedećih izvješća. Prvo izvješće koje će biti predstavljeno, izvješće gospođe Marija Arene, siromaštvo, rodna perspektiva. Imate četiri minute, gospođe izvjestiteljice, izvolite. Mais finalement, ces deux débats qui se suivent euh, pitanje eh, energetskog siromaštva E, pristup siromaštvu. Koja je situacija žena u siromaštvu u Europi? 64 e, milijuna žena živi u siromaštvu u Europi. 48% od njih su e, samohrane majke. One su najranjivije E, e, obitelji e, sa jednim osobom koja zarađuje, tu su žene uvijek nose veći teret i to je jedan začarani krug siromaštva. 27% djece u Europi žive u siromaštvu. Danas smo, vidimo da e, mjere štednje koje su e, vrlo često slijepe mjere, e, one su povećale nejednakosti i rizik siromaštva za žene i djecu. Razlika u plaćama se i dalje povećava kao razlika u mirovinama. 39 posto je razlika između e, mirovina žena i muškaraca. Trebamo li podsjetiti da je cilj strategije 2020. da se e, za 20 milijuna smanji broj ljudi koji, su, koji žive u siromaštvu. 127 milijuna ljudi u E, Evropi žive u siromaštvu 22 milijuna djece, a žene su uvijek siromaštvom pogođene više od muškaraca. Trebamo zaustaviti ovaj ciklus siromaštva. Prva preporuka jesu e, kvalitetne javne usluge, e, besplatno obrazovanje, pristup pravosuđu te usluge trebaju imati biti dobre kvalitete i moraju biti učinkovitije. Moramo e, ostvariti pravedniju raspodjelu bogatstva. Drugo, druga pretporuka jeste borba samih izvora siromaštva e, žena. Moramo e, urediti rodilni e, e, rodiljni dopust, e, očinski dopust i roditeljski dopust. Moramo govoriti i o minimalnim plaćama, to je još jedan instrument za borbu protiv siromaštva zahtjevamo da se analizira sustav minimalnih plaća u cijeloj Europi kao i da se identificiraju najbolje prakse. Četvrta preporuka. Kad ne poznamo taj fenomen, onda ne možemo naći e, rješenja. Koje su statistike e, siromaštva najpouzdanije? Trebamo imati sustav garancija za jamstava za djecu kao što imamo jamstva za mlade. Jer e, trebamo apsolutno e, odrediti e, proračunske linije koje će biti namijenjene djeci. O, ovaj izvještaj o kojima smo upravo raspravljali E, e, recimo cijene e, energetike, cijene vode. Ne smijemo dozvoliti da te cijene budu previsoke kako bi tjerale žene u još veće siromaštvo. Zahvaljujem u svim članovima koji su sudjelovali u izradi ovog izvješća i nadam se da će izvješće biti e, prihvaćeno velikom većinom. Hvala lijepa. Da, nalazim se sada u vrlo teškom e, položaju jer sada dolazimo do slobodnog javljanja za riječ. HDI postupka imam e, puno zahtjeva za riječ, puno kolega žele riječ. E, dobro, evo postupit ću onda na sljedeći način. Oni koji su se najavili u prvom redu ranije, oni će dobiti riječ. A oni koji su već imali, e, koji su već govorili u CatchDI-u neće dobiti riječ. Gospođa Šojdrova, izvolite. Uvažena predsjednica, ovo izvješće E, donosi važne podatke koje jasno pokazuju da čak i u europskim društvima postoji više žena koje su ugrožene od siromaštva nego muškaraca. U izvješću se govori da je razlog za to diskriminacija na tržištu rada i u plaćama. To je šest, šesto izvješće 2016. koje govori o sličnoj temi i po mom mišljenju nažalost ne donosi nova ili bolje rješenja. I vjerujem da je ovdje jedna druga vrsta diskriminacije na dijelu. Ovdje se diskriminiraju roditelji djece zato što se bave svojim djecom, umjesto što zarađuju novac i štede ga u, u mirovinskim fondovima. I vjerujem da majke i očevi koji se brinu za svoju djecu, koji imaju djecu, su kaženi jer E, društvo ne e, cijeni to kao korisno za društvo i sve dok je takav pristup protivljena će vladati diskriminacija. Gospodin Sanji. Köszönöm lehetőséget, Predsjednice, dakle, ovo izvješće doista govori jasno e, gole činjenice koje pokazuju da E, su žene one na koje pada najveće teret i koje se najviše diskriminiraju u društvu. Ranije sam e, također bio za razne inicijative i poduzimao razne inicijative e, koje bi omogućile ženama bolju situaciju kada su recimo žrtve zločina i upravo zato bi žene trebalo više zaštititi u Europskoj uniji. Također smatram da bismo trebali to činiti automatski i mislim da to trebamo činiti u socijalnom području. Dakle, činjenice su ovdje prilično slične u europskim državama što se toga tiče. Zahvaljujem. Gospodin Jurek. Zahvaljujem eh, predsjednice siromaštvo i situacija žena ključna su socijalna pitanja. Znamo sve to i predobro u Poljskoj jer trenutno uspostavljamo pilotski program za pomoć ženama koji će poboljšati situaciju žena. Ne razumijem zašto u ovom izvješću ekstremna ljevica uključuje pitanja koja nema nikakve veze s onima o čemu ovima stvarno govorimo. Zašto Govorimo o e, društvu koje treba priznati LGBTI obitelji. Kakva je to obitelj? Što je to biseksualna i interseksualna e, obitelj? U kojoj europskoj zemlji su ti e, fenomeni priznati? Mislim, nije to e, mariage pour marriage for all, brak za sve. To nisu pitanja koja su definirala. Znači, mi se ovdje bavimo revolucijom koja želi uništiti svijet a kojemu dijel, e, dugujemo svoju slobodu. Gospođa Bilbao Barandike, izvolite. La pobreza en Europa sigue teniendo rostro de mujer. Siromaštvo u Europi još uvijek ima žensko lice. E, u gorem su položaju i teže nam je ući u tržište rada, imamo niže plaće, niže penzije, i gotovo same radimo kućanske poslove i brinemo se za djecu i upravo zbog tih e, pitanja, rodnih pitanja, troše se talenti. Znači, trebamo imati politike i postupke koje će osigurati da sve europske žene imaju dobre plaće i mogu i pristup e, obrazovanju i zdravlju i zdravstvu. Žene u radnom svijetu povećavaju profit i daju doprinos društvu i manje siromaštva za žene znači bolju budućnost za djecu i trebamo osigurati da za njih postoje zaštitni mehanizmi u Europi. I zato e, odbijam sve mjere štednje u ovim programima jer one se trebaju smatrati investicijom, a ne štediti u recimo u Baski e, koja je peta po e, indeksu E, rodne ravnopravnosti, ona to ima upravo zbog mjera koje su e, poduzete. Gospođa, gospodin Lopez. Zahvaljujem e, predsjednice. Europska unija jednostavno ne može reći da ne postoji siromaštvo koje je uzrokovalo europski semestar i memorandumi. Danas 25% populacije Europske unije u dobi do 25 godina je u riziku od e, siromaštva. 130 milijuna građana ovisi o socijalnim doprinosima koji vode do više socijalne ekskluzije i posebice pogađaju žene, podupiru e, privatizaciju e, i prava radnika i borbu protiv socijalne nejednakosti i diskriminacije. moramo u potpunosti prekinuti eksploativne politike i osigurati kolektivno pregovaranje, više javnih usluga besplatno i socijalne usluge kao i druga područja. Gospodin Sebastian. Hvala lijepa predsjednice. U prvom redu bih za čestitao izvjestiteljici. E, to je vrlo hrabar izvještaj, potreban izvještaj koji ima jasnu poruku. Mjere štednje su užasne. E, ne zaboravimo, mjere štednje koje je e, donijela Europska komisija, one su nanijele veliku štetu ženama. One su ranjivije kad se radi o kad se socijalne službe zatvaraju one nose najveći teret. U Europi nema jednakosti, rodne jednakosti. Govorimo o milijunima žena koje trpe od diskriminacije. Rodna jednakost, mjere protiv te jednakosti nisu učinkovite. Nadam se da će se Europska komisija ovime pozabaviti gospođe predsjednice. E, dobro je da e, parlament govori o siromaštvu žena. E, znam da mnogo radnih, mnogo više radna mjesta ide muškarcima nego ženama. I u Britaniji imamo slične probleme u, velik, u imamo vrlo malo žena recimo među istraživačima na sveučilištima. 1970. E, e, tri godine prije no što smo ušli u Europsku uniju e, imali smo rodilni dopust smo uveli od 52 tjedna E, i e, e, da li Evropska unija ima dobra rješenja za probleme? Gospodin Korvin ima riječ. Izvolite. Kolega je rekao da i, i postoje 120 milijuna siromašnih e, e, ljudi. E, izvjestiteljica je rekla da, da postoji 29 milijuna siromašnih žena. Onda izgleda ima više siromašnih muškaraca od žena. Žene njih se učilo da budu dobre majke i dobre žene ovo su smiješne rodne teorije. Niste dobro slušali cifre. 74 e, milijuna žena živi u siromaštvu od 120 e, ljudi u siromaštvu. 29 milijuna djece je živi u siromaštvu. Hvala. Iz razloga što sam bila izvjestiteljica u sjeni kod ovog izvješća, jako smo dobro surađivali, gospođa Arena i ja i niz dobrih stvari se nalazi u ovom izvješću koje se tiču siromaštva žena i uzroka siromaštva žena i zaista su podaci alarmantni. Međutim, nažalost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

že več let se v evropski uniji ukvarjamo z revščino s to problematiko s socialno izključenostjo. v naši politični skupini se zavzemamo seveda. evropska unija se bori protiv eh, socijalnog siromaštva. moj klub je protiv svakog oblika siromaštva. naravno žene su u većoj opasnosti od siromaštva i pate, više pate od diskriminacije Ovaj izvještaj je vrlo dobar i e, podržat ću ga, ali neprihvatljivo je da u rezolucijama koje trebamo uvijek opet uvodimo ideološke elemente. To je neprihvatljivo. Politika tržišta rada mora biti takova da dade jednake mogućnosti svima e, i to u zapošljavanju, plaćama i tako dalje. Nijedna diskriminacija, ni pozitivna, ni negativna nije dobra, ali zaboravili ste na načelo subsidijarnosti, kao što je rekla e, moja kolegica, e, gospođa Šuica nećemo moći podržati ovaj izvještaj. E, gospodine povjereniče, imate riječ, izvolite. Gospođe predsjednice, hvala. Ja bih eh, zahvalio izvjestiteljici i gospođi Arena na ovoj, ovom izvješću eh, eh, i na implikacijama koje je navela da to ima za naše društvo. zahvaljujem na jasnoći preporuka. Dok je stopa zaposlenosti žena porasla, E, žene dobivaju niže plaće i nisu e, jednako zastupljene na tržištu rada. Njihov je položaj e, na tržištu rada nesigurniji od položaja muškaraca. Mnogo više žena od muškaraca živi u siromaštvu u Europskoj uniji. Kao što je rekla, e, rizik siromaštva je naročito velik e, za samohrane e, majke i starije žene. Žene vrlo često rade na određeno vrijeme, pola radnog vremena i tako dalje. A mirovine žena su 40% niže od mirovina muškaraca. U lipnju prošle godine vijeće se složilo sa zaključcima o razlikama u e, mirovinama i e, donijelo odluku da se te razlike smanje. To je dio e, procesa europskog semestra. U prosincu smo objavili odluku o smanjivanju ovih razlika i e, o e, borbi za rodnu jednakost. Trebamo povećati broj žena na radnim mjestima, smanjiti razlike u plaćama i e, osigurati da žene budu financijski nezavisnije. Pomno ćemo pratiti razvoj na tom području. Tu nam predstoje veliki izazovi E, trebamo osigurati uravnoteženost radnog života i obiteljskog života. Prošle godina komisija je lansirala jedan, jednu inicijativu da, to, da se to postigne. E, nizov mjera, recimo e, adekvatnim aranžmanima za rodiljni, očinski i roditeljski dopust. E, radit ćemo i na e, zakonodavnom području. E, naš kolege će dati prijedloge do kraja godine. Komisija planira da stvori jedan europski stup za socijalna prava. Na tome trebamo još imati konzultacije. Mislim da e, pravednost koja je u srcu ovog izvještaja također leži na srcu i komisije. Nitko ne smije biti e, zanemaren ni zapostavljen. E, trebamo poticati veću rodnu jednakost u Europi. Hvala. Hvala lijepa povjereniče na ovim zaključnim riječima. Dragi kolege i kolege.